Hrvatska je istupio iz nezavisnih zastupnika i pridružio se klubu ECR od 3. travnja 2018. godine. Gospodin Ujazovski je istupio iz kluba ECR od 13. travnja 2018. godine, sada je u redovima nezavisnih zastupnika.